dzień witam państwa przechodzimy do wyjaśnień do głosowania sve vas srdačno pozdravljam prelazimo sada na obrazloženje glasovanja kao o zapravo ovim e, izvješćima i dokumentima koje smo upravo osvojili kao prvo imamo izvješće Emanuela Morela makrofinancijska pomoć Jordanu Molim vas da što prije napustite dvoranu ako ne želite ostati. Ježi Pošpišil ima riječ. Na jednu minutu. Mr. Pospišil, take a floor, please. Gospodine Pospišil, molim vas da uzmete riječ. Ano, děkuji pěkně za slovo, pane předsedající. ja se... Hvala, gospodine predsjedavajući, na riječi.